Ladies and gentlemen, good evening. Dame i gospodo, dobra večer. Predlažem da počnemo s našim sastankom. Prije svega želio bih pozdraviti naše drage goste, e, također dragi članove odbora AFET i e, kolega iz izaslanstva. Mi e, sada dolazimo do zadnjeg dijela sastanka na vrhu predsjednika parlamenta država Zapadnog Balkana. Radi se o e, izvanrednom sastanku e, radne skupine AFETA u Zapadnom Balkanu. Toplo pozdravljam naše goste, gospodu gospodu Gramoš Ručija, Denisa Zvizdiša, Dragana Čovića, Glauka Konfuca i Ivana Brajrovića, Talac Šaferija i gospođu Maju Gojković, koji su predsjednici parlamenta Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije. a s druge strane su članovi e, Europskog parlamenta koji u srcu nose budućnost e, Zapadnog Balkana. Radi se o stalnim izvjestiteljima i predsjednicima izaslanstava za države Zapadnog Balkana. Ovo izvanred, ovaj izvanredni sastanak je posvećen jedinom sadržajnom e, dijelu točci dnevnog reda. Radi se o javnoj razmjeni mišljenja između predsjednika parlamenta i vodećih članova Europskog parlamenta koji rade rade na pitanjima regije Zapadnog Balkana. Ako nema prigovora, onda predlažem da idemo dalje. Dragi predsjednici, nakon vašeg sastanka sa predsjednikom Europskog parlamenta sa Solijem i e, čelnicima političkih klubova, e, Sada smo mi na redu da čujemo i pomno čekamo vaše ideje vezano uz jačanje procesa reformi povezanih sa e, Hvala E, proširenjem. Ja ću vam ukratko predstaviti našu radnu skupinu. Radi se o skupini u kojoj su stalni izvjestitelji, predsjednici izaslanstava koji rade e, na temama koje se tišu država vaše regije. E, vidite mnogo novih lica ovdje budući da 60%, preko 60% članova Europskog parlamenta su novo izabrani 2019. godine. To daje mogućnost i osvježenje E, ovaj summit danas nam nudi e, da preko koordiniranog strateškog i e, ojačanog parlamentarnog angažmana pokrenemo također i agendu reformi, onako kako je to Europski parlament e, e, zatražio svoje rezolucije 24. listopada 2019. godine prilikom E, o, e, kad je govorio o pregovorima, otvaranju pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. E, zajednička izjava i ovaj sajmit su ključni i primjer parlamentarne diplomacije u procesu koji, nažalost, nije dovoljno dinamičan. Ja predlažem da ova diskusija bude otvorena diskusija istomišljenika. Ja ću ograničiti uvodne izjave na pet minuta, nakon toga ćemo zbilja krenuti u žarište rasprave o budućnosti e, procesa proširenja. Ja bih zatražio poštovane kolege iz Bosne i Hercegovine da podijele dodijeljeno im vrijeme, a imat će dodatnu minutu svaki na raspolaganju, znači svaki tri i pol minute. Ja ću isto tako biti strog sa kolegama iz Europskog parlamenta i zahtijevam također njihov njihovo razumijevanje, budući da će izvjestitelji i e, predsjednici izaslanstava imati prioritete u, u ovoj raspravi. Nadam se da se možemo složiti s ovim prijedlogom. A sada pozdravljam e, naše, još jednom naše govornike, predsjednike parlamenta i e, molim da daju uvodne izjave što se tiče e, njihove vizije e, o proširenju. A možete uključiti i vaša e, pitanja, direktna pitanja članovima parlamenta. Prvu riječ ima predsjednik parlamenta Albanije Gramoš Ruči. Izvolite. Ovo je treći sastanak koji organiziramo to su to je vizija i pristup istovremeno sam govorio o izgledu otvaranja pregovora između Albanije i Europske unije. U drugom sastanku predsjednika parlamentarnih klubova i ja sam pred, izložio rezultate reformi u mojoj zemlji. Zahtjevi Europske unije za Albaniju točno je da uvijek e, e, imamo problema i da ih treba rješavati. Ako svi mi koji smo ovdje u Europskom parlamentu kad bismo razgovarali o e, predsjednicima, predsjednikom parlamenta Europske unije. E, pregovori bi bili velika vijest. Mm, ja sam mm, se e, sastao s mojim kolegama e, Sastali smo se sa predsjednikom parlamenta, sa predsjednicima klubova sa šefovima delegacijama. Kad kažem uvijek je nešto se događa po prvi puta. Kad imamo ovakove sastanke, e, važno je da govorimo otvoreno e, Vidjet ćemo što ćemo, o čemu ćemo se moći dogovoriti danas. Ovi su sastanci vrlo impresivni za nas. E, to je impresivno za mene. Vjerujem da je ovo nov pristup. To je nov razvoj događaja. To je nešto što nam daje nade Nadu, da, to daje nadu e, zemljama zapadnog Balkana. To nije samo pitanje za e, e, nas, za Albaniju i Sjevernu Makedoniju. To je pitanje šest zemalja Zapadnog Balkana. Mi pratimo taj napredak jer mi smo zajedno na istom području ali smo u raznim fazama pregovora. Neki su bliži otvaranju pregovora, neki su malo dalje od toga. Kolega iz Bosne i Hercegovine i kolega s Kosova imaju problem da ne mogu koristiti ni bezvizni režim. Dakle, trebamo napredovati. Prošla je godina bila vrlo teška za, i za Europski parlament zbog novog razvoja stvari, ali isto zbog činjenice da e, je Europa imala velike probleme. E, građani Zapadnog Balkana e, prate događaje u Europskoj uniji, pratili su izbore u Europskoj uniji E, rečeno nam je da će rezultat izbora dovesti e, do toga da u parlamentu će se nalaziti više euroskeptika i da e, jako sam impresioniran činjenicom da nam se pokazuju znakovi da će postupak proširenja se nastaviti. usprkos činjenici da iako imate novi parlament, dakle sada ste u novom saz, sazivu, 65% članova e, parlamenta su novi članovi. Mm, e, impresionirana nas činjenica da većina članova Europskog parlamenta želi da se pregovori za pristupanje sa Albanijom i e, Sjevernom Makedonijom otvore. Nadamo se da ćemo na sljedećem samitu popraviti onu pogrešku koja je učinjena u, prošlosti i da ćemo konačno dobiti zeleno svjetlo za Makedoniju i Albaniju besoj. Dakle, ja sam uvjeren i vjerujem da će se ta odluka provesti. A uzimajući ovaj vremenski okvir koji mi je dodjeljen, završit ću riječima zahvale. A sada gospodin Denis Zvizdić, predsjedajući predsjedničkog doma Parlamentarne skupštine e, Bosne i Hercegovine, ima riječ. Dame i gospodo, gospodine predsjedavajući Picula, dragi članovi parlamenta. Prije nekoliko godina kao predsjednik Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sam imam priliku vas posjetiti ovdje i drago mi je što vam se ovom prilikom mogu obratiti. Ja sam e, tu predsjedavajući predstavničkog doma, kolega je ovdje kao predstavnik doma naroda i mi tu e, bismo željeli iznijeti i naše ideje i poglede što se tiče sigurnosne i gospodarske e, situacije te e, perspektiva budućnosti Bosne i Hercegovine, posebno što se tiče integracija u Europsku uniju. Posebno želim pozdraviti kolege iz drugih parlamenta u regiji, neki to nazivaju regijom Zapadnog Balkana, a mi radije govorimo o jugoistočnoj Europi. S geografskog povijesnog eh, aspekta mi eh, kao takva regija pripadamo eh, europskom kontinentu. Ja mislim da mogu na relevantan način govoriti o integraciji Europs, Bosne i Hercegovine te također o e, mogućnostima ubrzavanja europskih integracija E, Bosne i Hercegovine. Također e, smatram da ću time dati i e, doprinos mogućim, mogućem ostvarenju stabilnosti. 2016. i 2017. godine imali smo zbilja entuzijazam i bez obzira što su i situacija bila teška, mi smo uspjeli održati stabilnost, omogućili gospodarski rast, Uspjeli smo poboljšati socijalnu situaciju te također održati stoljetnu toleranciju u našem društvu, u našoj zemlji. Naša e, kulturna baština je karakterizirana sa raznolikošću i tolerancijom i to je nešto što želimo donijeti Europskoj uniji. Jako je važno da imamo i poštovanje prema našim susjedima i e, zbilja mirne odnose s njima. Moramo e, poštivati suverenitet. Svih imamo e, 3 milijuna stanovnika. Prošle godine smo primili e, više od 2 milijuna turista. Isto tako imamo 3,2% gospodarskog rasta i naši gospodarski partneri e, su e, prije svega oni iz Europske unije. Regionalna stabilnost, ako e, ju želimo promovirati, onda nema alternative izvan Europske unije. Moramo promovirati vladavinu prava, E, i demokratski razvoj. To su sve elementi koji trebaju dovesti do e, prosperiteta i mira u našem društvu. Ako to ne postignemo, onda će mladi dalje odlaziti i sve što smo sada postigli neće imati reperkusije u budućnosti. Ono što je izuzetno važno je da to bude naš kapital na koji se oslanjamo. E, Bosni i Hercegovini je potrebna jasna perspektiva e, punopravnog članstva Europskoj uniji. Moramo postići tu brzu integraciju. Ako se to ne dogodi, to će dovesti u pitanje svu nadu koja je rođena od 2000. godina. Ako želimo zatvoriti vrata prošlosti i okrenuti se budućnosti, onda moramo prije svega ostvariti to pristupanje. I, a to mora imati i jasne učinke, ne samo deklarativne. Naravno, u tom smislu moramo imati i efikasnu proceduru koja će dovesti do e, toga da ostvarimo na brzi način integraciju e, europske stečevine, pravne stečevine u naš zakonodavni okvir. Mi ne želimo da ne želimo se pristupiti ikakvoj regionalnoj inicijativi koja bi nadomjestila e, pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Mi želimo postati punopravni članovi Europske unije. Da, to je u svakom slučaju teška i odgovorna zadaća. No, baš zbog toga i e, zbog budućnosti Bosne, Hercegovine i cijele regije i Europske unije, mi vas pozivamo da nam pomognete u implementaciji sljedećeg razdoblja e, e, i sljedeće etape pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Radi se o stjecanju e, statusa države kandidatkinje. Molim vas da nam pomognete da zadržimo ovaj status mirne multikulturalne države kako bismo proveli u potpunosti e, e, pomirenje. Hvala. Sada riječ ima gospodin Dragan Čović. Pritarne skupštine e, Bosne i Hercegovine. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedavajući, uvažene dame drago mi da vam mogu uputiti par riječi u sve. Dragi kolege, gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Drago mi je što mogu izgovoriti nekoliko riječi nakon gospodina Zvizdića. Postoji konsenzus oko ideje da Europska unija mora napredovati na putu pristupanja Europskoj uniji. Nema alternative tome. Želio bih podcrtati sljedeće. Izgubili smo puno vremena e, unatrag godinu i pol. Bili smo izloženi mnogim izazovima, morali smo rješavati određene interne probleme. No tijekom e, prošlih dva ili tri mjeseca mogu reći da su se nove perspektive u okviru institucionalnog e, poredka Bosne i Hercegovine otvorili. Imamo novu dinamiku Imamo e, snažne promjene kojima želimo riješiti izazove koji su nas e, ograničavali i kočili do sada. Imamo e, isto tako kako bismo bili u skladu sa presudama i Europskog suda i Suda za ljudska prava, moramo iz našeg zakonodavstva izbrisati sve one odredbe koje su suprotnosti sa to, s tim. A što se tiče naših napora želimo napraviti sve što je moguće do ožujka i vezano uz e, reforme izbornog zakona. Na tom e, problemu već radimo unatrag 12 godina. Jako je važno da konstitutivni narodi budu predstavljeni na pravi način. Kako bismo E, riješili određena nerazumijevanja. Nemamo drugog izbora, no učiniti da Bosne i Hercegovine profunkcioniraju. I e, isto tako da te institucije provedu sve norme Europske unije koje će onda biti primijenjene na svim razinama. To će dovesti do ustanovljenja efektivne vladavine prava. Moramo napraviti sve što je potrebno kako bismo uspostavili stabilnost i gospodarsku i socijalnu. E, nadovezao bih se na ono što je rekao gospodin Zvizić. Mi želimo dobiti status države kandidatkinje. Jer e, to će nam pomoći u našim naporima. Mislim da su rokovi realistični i to će nam omogućiti da završimo posao koji je još potreban prije e, samita, sastanka u vrhu u E, Zagrebu. Tamo očekujemo deklaracije što se tiče strateških perspektiva Europske unije vezano uz proširenje. Radi se o sastanku na e, vrhu gdje bi bilo dobro da se Bosni i Hercegovini da jasna perspektiva. Uz vašu pomoć možemo e, to postići. Jer imamo samo dvije opcije na raspolaganju. S jedne strane integracija i ubrzavanje dinamike koju želimo e, pratiti, a s druge strane je odustajanje te od perspektive pristupanja. Nadam se da možemo napredovati u dovoljnoj mjeri kako... Mr. Glauk, Konjuvca, speaker of the... Sada ima riječ e, predsjednik e, parlamenta Kosova. po Nemamo prijevoda, ne čuje se prijevod. Imamo ovdje vrlo važan sastanak. Jel nas sada čujete? Evo sad imamo prije. Htio bih zahvaliti gospodinu Picoli i članovima Europskog parlamenta. Vrlo nam je drago eh, što smo u jednoj najprijaznijih institucija Europske unije što se tiče perspektive integracije Zapadnog Balkana u Europsku uniju. Eh, visoko cijenimo organizaciju ovog događaja u Europskom parlamentu sa sudjelovanjem eh, predsjednika parlamenta zemalja Zapadnog Balkana. Većina zemalja regije ima političke sustave parlamentarnih republika. Mi smo u centru političkih razvoja u našim zemljama parlamenti i skupštine ne e, glasaju o zakonodavstvu koje bi trebalo biti usklađeno sa europskim zakonodavstvom. Dakle, ne samo to. Mi nadzirnemo i rad vlade koja mora provoditi e, pakete Evropske unije. E, provedba reformi i mjere koje se poduzimaju čine E, ključni aspekt europskih integracija i određuju brzinu procesa. Drugim riječima, ne možemo imati nikakvih iluzija o, reformama ako ne budemo imali demokratski izabrane parlamente u našim zemljama. U tom smislu čak i organizacija ovog e, događaja koji E, želi osnažiti parlamente je e, nenadomjestiva ako želimo e, ići sigurnim koracima prema integraciji uzimajući u obzir sve faze integracije Kosovo je posljednje na popisu zemalja zapadnog Balkana mi smo sada u fazi provedbe E, sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ovdje želim dodati da u posljednjih nekoliko godina zbog usporavanja političkih procesa, zbog mjera koje su bile dogovorene sa relevantnim e, europskim institucijama i koje su dio sporazuma o stabilizici i pridruživanju, samo 50 ili 60% tih mjera su zaista i provedene. S druge strane, svjesni smo činjenice da da unutarnje reforme su usko povezane sa vanjskim procesima e, i na osnovi toga e, često izvlačimo pouke iz onoga što se dogodilo našem susjedu u Sjevernoj Makedoniji. Ona je provela taj proces u kojem smo mi bili u 2005. godine. E, 14 godina je bilo potrebno da se to provede. I onda dolazi sljedeći korak, a to je otvaranje pregovora, pristupnih pregovora. Stoga je naša vlada mm, spremna mm, mm, ovi vanjski faktori, dobrosusjedski odnosi E, moraju biti u redu kako bismo išli ubrzanim koracima u sljedeću fazu i kako bismo ispunili e, relevantne zahtjeve i kriterije. Hvala lijepa što ste organizirali ovaj sastanak. Možda ću moći kasnije još nešto reći hvala lijepa na ovoj doprinu. Ajovića, predsjednika parlamenta Crne Gore. Izvolite. Hvala vam. Prije svega da izrazim zadovoljstvo što imam priliku da razgovaram sa poslanicima Europskog parlamenta. I eto, Drago mi je što mogu razgovarati ovdje sa članovima parlamenta, čak i Vidio sam da oni koji imaju najdulji staž, koji su najduže u parlamentu, su potvrdili da je to prvi, prvi puta da nas je pozvao predsjednik parlamenta na ovakav sastanak. E, mislim da su ti, tako, ti sastanci vrlo važni za proširenje. U svakom slučaju zahvaljujemo se na ovom pozivu e, i hvala što ste e, izrazili svoje neslaganje sa ovim kočnicama koje su stavljene na put proširenja. E, ja tražim uvijek ono što je pozitivno i čak ako neke države nisu spremne na pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, u našoj regiji, e, jugoistočnoj Europi, e, su ovakovi događaj vrlo važni. htio bih zahvaliti i na odličnoj razmjeni koju smo imali prošlog tjedna u Podgorici. Mm. Ursula von je To sve e, pokazuje e, kako e, dobro shvaćate probleme naše zemlje. Ovaj sastanak sa predsjednicima, do predsjednicima ne samo parlamenta, već i odbora za vanjske poslove, AFETA, je dobra prilika da još jednom podcrtamo jasnu poruku važnosti e, proširenja. Mm, petog veljače ćemo dakle dobiti obavijest o novoj metodologiji i to ćemo to očekujemo s velikim nestrpljenjem. Potvrđeno mi je da su Crna Gora i Srbija koje su napredovale u, ispunjavanju raznih standarda i zahtjeva da će se stvari e, provoditi učinkovitije i brže. Mm. Mm, da će stvari postati jasnije. e, e E, Slovenija i Hrvatska su evo prošle tim putem. Trebamo e, više e, i bolje definirati što očekujemo jedan, jedni od drugih. Trebamo jasno definirati našu ulogu u tom procesu reformi. A trebamo shvatiti i reforme u Europskoj uniji to će pojačati i vratiti povjerenje u Europsku uniju naših građana. E, jer s tim imamo problema. E, naravno, problemi su tu, ali oni ne isključuju e, proširenje. Rješavanje problema mora ići ruku pod ruku sa proširenjem. Moramo imati jasne ciljeve. Mm. Ne smijemo zaboraviti da mi već osam godina vodimo pregovore. E, put je jednako važan kao i konačni cilj, to jest e, članstvo. Ali taj put ne smije biti predugačak. 2025. to bi bila najbliža er, perspektiva koju su nam dali za članstvo. Mm, to će možda se ispuniti za Makedoniju i Sjevernu Makedoniju, Albaniju, a mm, ali svi moramo imati ovu svjesnost da nastavimo, nastavimo sa procesom. Nesigurnost ne smije postojati. Mm, e, ne smijemo zaboraviti ni same temelje ovog projekta. E, Evropska unija je e, najuspješniji projekt nakon drugog svjetskog rata, a proširenje je jedan od najvažnijih zadaća Mm, Evropske unije. Evropska unija je u kratko vrijeme udvostručila broj e, članova. Nadamo se da ćemo mi i mi uskoro ući u uniju na temelju e, individualnih zasluga. Zasluga svake pojedine zemlje. Ne smijemo samo slati poruke o važnosti proširenja, pomirenja, Moramo imati konkretne rezultate, pokazivati ih našim sugrađanima. E, e, crnogorska vlada e, se zaista trudi da tako i postupa. Imali smo mnoge konzultacije prošle godine, radimo i na području promicanja e, djelovanja mladih, suradnje sa e, civilnim društvom. Mm, mm, e, imamo mnoge platforme suradnje sa nacionalnim parlamentima. Zahvaljujem izvjestiteljima koji i u ovdje e, u Briselu kao i u svojim državama članicama igrate važnu ulogu u proširenju. Moramo imati zajednički projekt u ovoj kritičnoj fazi e, e, razvoja Želio bih pozdraviti sve izvjestitelje, sve su predsjedatelje. This je prilika da se e, vidimo, da razgovaramo, da razgovaramo o temama koje su od e, velike važnosti za postizanje našeg konačnog cilja, a to je e, punopravno članstvo u Europskoj uniji. Prošli smo dugačak i težak put dok smo došli do sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a nakon toga smo postavili i podnijeli zahtjev za članstvo u Europskoj uniji. Nakon toga e, godinu dana kasnije smo dobili e, status kandidata. 2009. godine nakon e, četiri godine smo dobili, nakon smo dobili prvu pozitivnu preporuku od Europske komisije za početak e, pregovora o pristupanju. E, to je popraćeno odlukom da se liberalizira vizni režim za naše građane. E, od tada do prošle godine imali smo deset pozitivnih izvještaja i deset preporuka za početak pregovora o pristupanju. Stoga su naša očekivanja velika. Ona su porasla sukladno tome. Što se tiče izvještaja europskih institucija o napretku koje smo postigli, Imali smo jasnu preporuku u lipnju, a onda je došlo do razočaranja u listopadu listopadu neusvajanje odluke. E, međutim, mi ćemo e, ustrajati na našem europskom putu. Rezolucija koju je usvojio Evropski parlament prošle godine, u kojoj se daje puna podrška zemljama regije, je svjetlo na kraju tunela. I nadam se da ćemo ovaj puta da će ovaj puta usvajanje nove metodologije proširenja i, i, i odluka e, da se počinju, počnu pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom ići ruku pod ruku. E, razočaravajuća odluka e, prošlog listopada je iskorištena od strane političkih vođa kao e, razlog za usvajanje odluke da se e, raspišu e, izbori koji će se održati 4. travnja to, ti rani izbori će nam, nadam se, opet dati podršku da nastavimo na ovom evropskom putu. Nadam se da će izbori biti e, organizirani kako se to očekuje. Nema razloga da se to ne dogodi. svi izborni ciklusi od 2016. su bili e, organizirani od strane privremene vlade, a e, uloga takove vlade jeste da organizira demokratske i poštene izbore. 3. E, siječnja smo imenovali privremenu vladu imamo mm, mm, datum za raspuštanje parlamenta nakon čega će početi predizborna kampanja. Imamo, eh, imamo proces eh, Jean Monnet, imamo berlinski proces. Nadamo se da će nova strategija za razvoj Evropske unije mm, eh, nam dozvoliti da budemo aktivno uključeni u predstavljanje naših stajališta o europskoj budućnosti. Hvala vam lijepa na pažnji. Ako imate pitanja, rado ću odgovoriti. Zadovoljstvom pozivam gospođu Maju Gojković, predsjednicu nacionalne da uzme riječ. E, zahvaljujem gospodine Picolo, zahvaljujem svojim kolegama, predsjednicima parlamenta e, e, Zapadnog Balkana. Zahvaljujem kolegama, predstavnicima Zapadnog Balkana koji su nastupili prije mene i koji su vam pokušali predstaviti e, svoje zemlje kao zemlje koje žele jednog dana postati punopravnim članicama Europske unije. Mislim da ne bi bilo dobro Mm, kaže se ovdje da sam potrošila 6 minuta i 42 sekundi na govor. Neću tako nastaviti tim putem. Vi ste e, vrlo cijenjeni skup, izvjestitelji za naše države, izvjestitelji ste Europskog parlamenta, e, pa znate sve o nama, o našim vanjskopolitičkim ciljevima i našim unutarnjim prilikama. Pa vam se ne moram e, predstavljati ni članovima radne skupine za Zapadni Balkan. E, jer bismo onda imali veliki problem da mi kao kandidati za članstvo za Evropsku uniju, da smo mi nepoznanica za vas. E, nadam se da to nije tako. Zahvaljujem na ovoj prilici da danas razgovaramo otvoreno o politici proširenja Europske unije u jugoistočnoj Europi ili na zapadnom Balkanu kako hoćete. E, ja sam ponosna e, što predstavljam državu koja se nalazi u ovom dijelu europskog kontinenta. Ono što nije dobro je da mi, barem ja, da sam prvi puta ovdje i da razgovaram sa zastupnicima Europskog parlamenta o tome hoće li ili ne e, Srbija jednog dana postati članicom Europske unije. Ja sam evo u drugom mandatu predsjednice e, Narodne skupštine e, Srbije i e, opet vas moram uvjeravati u našu iskrenost, to jest želju da jednog dana sjedimo ovdje s vama u ovim kluba, klupama i da donosimo zajedničke politike koje su dobre za cijeli kontinent. Razgovarali smo s jutro sa predsjednikom parlamenta, e, potpisali smo jednu deklaraciju. Ona je znak podrške svima nama. Pred nekoliko mjeseci svi smo bili zbunjeni odlukom da se ne otvori pregovarački proces s Albanijom i Sjevernom Makedonijom. To je bila loša poruka. Ne samo građanima te dvije države, već cijelog e, prostora koji ovdje večeras predstavljamo. Nadam se da ovo nije presedan. Jer Evropska je e, Unija jednostavno poželjela da se ozbiljno pozabavi ovim pitanjem i otklanjanjem dileme koju ste svi imali pri donošenju odluke da se ne otvore procesi pregovora s Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Francuska je to jasno rekla, a svi kao odrasli ljudi smo svjesni, bavimo se dugo politikom, da ta dilema postoji među svima nama. Kažite nam što možemo učiniti kako bismo mi pomogli Uniji da donese pozitivnu odluku, da se oslobodi straha da su zapadni, e, e, da je zapadni Balkan i njegovi narodi nešto strašno, nešto strašno što će se dogoditi Europskoj uniji ako se otvori pregovarački e, proces. Mm, naravno pod uvjetom da ispunjavamo uvjete. Šta će se onda to strašno dogoditi ako mi napredujemo u mi stvarno očekujemo, danas smo dobili neku vrstu podrške jer smo opet postali tema u Europskom parlamentu. Nadamo se da se neće, da neće sve završiti na, današnjem razgovoru i govorima. Želimo biti partnerima u tom procesu. Želimo da nam kažete kako možemo pomoći Europskoj uniji u razbijanju tog straha i dileme kad imate, koju imate pred sobom kad razmišljate o nekoj novoj članici ili o tome e, da će Evropska unija biti samo zadovoljna. Mi vrlo dobro surađujemo regionalno, e, barem na, ovom na ovoj parlamentarnoj razini mi e, usklađujemo zakone sa evropskim zakonima. Dobro surađujemo s Evropskim parlamentom. Bilo bi mi drago da naš parlament i naša država ne surađuje e, samo onda kad vi uočite neki problem u Srbiji. E, željeli bismo da ta suradnja postane stalnom. Evo, toliko od mene. Hvala. Hvala svim govornicima e, na, njihovim uvodnim izjavama. A sada je došao red na zastupnike Europskog parlamenta. Najprije ću dati riječ e, izvjestiteljima te predsjednicima delegacija. Idemo alfabetski i svako ima maksimalno tri minute. Molim vas da se držite tog vremena. Jer želim da što više kolega sudjeluje u ovoj raspravu. Prva je dakle kolegica Izabel Santos, ona je izvjestiteljica za Albaniju. Izvolite. Hvala lijepa. Pozdravljam e, predsjednike parlamenta e, Zapadnog Balkana. Ovi su razgovori vrlo važni. Mi, ovaj parlament, kao izabrani e, predstavnici evropskih naroda, imamo obavezu prema tim narodima to smo rekli i u e, rezoluciji koja je ovdje spomenuta, a koja je usvojena pred nekoliko mjeseci u parlamentu. U, u okviru procesa pristupanja e, parlament će e, podržavati ovo stajalište. To smo rekli i na plenarnom zasjedanju parlamenta svi zastupnici koji su e, glasali za ovu rezoluciju e, e, ulaze u jednu obvezu prema trećim zemljama. Nadam se da ćemo ići dalje s ovim pozitivnim koracima. Važno je održavati stalne kontakte sa nacionalnim parlamentima za Zapadnog Balkana kako bi se E, e, procesi kako bismo mogli bolje e, pratiti procese u tim zemljama. U svim tim zemljama su reforme potrebni, a parlamenti u tu igraju važnu ulogu. Potičem vas da se držite te uloge i da je poštujete. Na, žalosno je ono što se dogodilo u listopadu ali za mene je to samo epizoda. E, e, zemlje Zapadnog Balkana moraju e, napredovati u svojim reformama. Te su reforme naime važne ne samo s obzirom na pristupanje Evropske, u Evropskoj uniji. One su važne za život unutar vaših zemalja, za vaše građane. Stoga E, pri e, ne smijete popuštati u tim naporima, morate e, dalje provoditi reforme i u tome možete računati na našu potporu. Mi ćemo vas podupirati do kraja ovog procesa. Naravno, tu je potrebno mnogo birokratskih napora E, metode za pregovore treba preraditi e, smanjiti birokraciju ali to e, ne znači da su dosadašnji napori bili uzaludni proces ide dalje i nema vraćanja u prošlost mi ostajemo pri našem angažmanu za pomoć vašim zemljama Hvala vam. A sada e, riječ ima gospodin Kefalo e, Janis. On je predsjednik delegacije za Albaniju. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Imamo rezoluciju parlamenta o otvaranju pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. I u toj rezoluciji jasno izražavamo svoje razočaranje što se Europska unija nije složila s time da se otvore pregovori s ovim zemljama kandidatkinjama. Albanija, otkako je dobila status kandidata u lipnju 2014. je ostvarila značajan napredak u ostvarenju ciljeva pet ključnih prioriteta. S druge strane, e, albanska vlada se mora suočiti sa sadašnjim problemima. No ja sam optimist i stvarno vjerujem da će Europska unija postići konsenzus o otvaranju pristupnih pregovara sa Albanijom i sa Sjevernom Makedonijom u sljedećih nekoliko mjeseci. Još želim istaknuti da je ključno mm, da Europska unija ponovno bude ujedinjena po pitanju proširenja. Hvala vam. Hvala. A sada pozivam kolegicu von Kremon Taubdel, ona je izvjestiteljica za Kosovo. Hvala vam, predsjedavajući. Gospodo predsjednici, dame i gospodo. Ja sam doista impresionirana. Ovo što imate, ovo što vam je zajedničko je veliko razočarenje. Sa ciljevima koje ste ispunili, sa tehničkim kriterijama koje e, je većina vas ispunila, poput recimo liberalizacije viznog režima na Kosovu, na primjer, ili e, ciljeva pregovora o proširenju. Stoga u ovoj fazi mogu razumjeti da je atmosfera i raspoloženje u vašim zemljama ne baš optimistično i da nije baš ni pozitivno. No svakako cijenim e, svu vašu saradnju, cijenim što ste otvoreni, cijenim što ste došli u Europski parlament i što želite i dalje nastaviti sa stabilnom i e, dobrom suradnju, suradnjom. I kao što su mnogi drugi već rekli, istina je, možete se u potpunosti osloniti na nas, zastupnike ovog parlamenta, zato što ćemo e, vas mi podržati i podržat ćemo sam postupak proširenja. Mislim da mogu reći da većina ovog doma podržava proširenje, a to su pokazale i različite rezolucije koje smo donijeli. E, gospođa e, predsjednica parlamenta je pitala što mi možemo učiniti. Neki od vas su spomenuli izbore. Neki od vas su tek imali izbore i još uvijek čekamo da se formira vlada. Tako da bilo bi dobro da imamo stabilnu regiju, baš kao što je za rekla Izabel. E, dakle, vlade koje će pokrenuti e, reforme u svim sektorima. Dakle, e, kako biste građanima osigurali dobru i stabilnu vladu, ali i obrazovanje, radna mjesta i zdravstvo. Eh, dakle to nisu samo pritisci izvana, već eh, i vi sami želite unaprijediti status vaših zemalja. Tako da malo ste u nekakvoj funkciji između. Mi dajemo novac, mi dajemo instrumente, a vi ćete na kraju provoditi što je potrebno kako bi vaši građani živjeli bolje nego prije. A kad govorimo o multilateralizmu i pogledam Srbiju, Mislim da bi bio jako, jako važan signal kada bi oporba u toj zemlji mogla također sudjelovati i kada bi mm, politički okvir malo bolje izgledao nego sada. Eto, toliko od mene. Ako nastavite sa mm, unutarnjim reformama i ako budete poticali eh, više stranačje, te poštivali temeljna prava svih kandidata koji će se kandidirati na nadolazećim izborima, za nas u Europskoj uniji vidjet, ćemo uskoro u četvrtak i u petak će nas posjetiti e, visoka povjerenica za vanjsku politiku. Mislim da, ćemo, da ćete uspjeti napraviti e, puno za regiju. Hvala. Kolega Vladimir Bilčik je predsjednik delegacije za odnose sa Crnom Gorom. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala i vama, dame i gospodo predsjednici. Ovo je stvarno jedinstvena prilika i nadam se da neće ostati na ovome. Dakle, da ćemo i dalje e, redovito održavati susrete, razgovarati i da ćemo to održavati i ovdje u europskim institucijama, ali i u regiji. Ja se definitivno zalažem za intenzivni dijalog. Nekoliko vas je spomenulo da se nalazi u e, instituciji koja je pozitivna prema proširenju i to je istina. Treba nam zapravo više prijatelja za proširenja budući da u već neko vrijeme u Europskoj uniji zapravo nedostaje podrška proširenju. Tako da ovaj summit nije e, samo nešto simbolično, već je to važna politička poruka. Komisija, a pogotovo vijeće i zemlje članice, moraju čuti tu poruku. Tako da nije dovoljno sastajati se, već moramo i komunicirati o temama kojima se bavimo te o jasnim porukama koje trebamo čuti jasno diljem regije. Moramo ponovno povratiti povjerenje u proširenje te u naša obećanja i ne možemo si dozvoliti više oklijevanja. E, I ne možemo se više dozvoliti poruke poput onih koje su poslane u listopadu prošle godine. Stoga se nadam da ćemo uskoro pokrenuti e, pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. I ako bi se to dogodilo u ožujku ove godine, to bi bilo jako dobro, jer bismo poslali važnu poruku regiji i to u godini, u izbornoj godini. E, na jesen imamo izbore u e, Crnoj Gori, ali prije toga imamo izbore u Makedoniji i u Srbiji. Kolegica Viola je već istaknula koliko će važni biti ti izbori i za ostvarivanje europske e, orijentacije. Još jednu stvar bih želio istaknuti, a to je sloboda izražavanja te e, uloga medija koji su vrlo važni kad je riječ o, dobroj demokraciji. Potrebni su nam aktivni e, parlamenti, ali su nam isto tako potrebni i aktivni mediji. I to vam govorim kao osoba koja dolazi iz zemlje u kojoj je prije dvije godine ubijen jedan e, istraživački novinar. Tako da ovo je stvarno važna godina za proširenje i ja se nadam da ćemo se ponovno vidjeti u okviru e, konferencije o budućnosti Europe, to također stoji u zaključcima i veselim se e, kontinuiranom dijalogu u bilo kojem formatu zapravo sa svima vama. I upamtite, u svemu smo ovome zajedno. A, hvala vam, gospodine a Sada riječ ima, gospodin Kujčuk, e, izvjetitelj za Sjevernu Makedoniju. Izvolite. Hvala vam, gospodine Picula. Hvala. Ja ovdje ne vidim dvije strane, zato što kako mi postupamo prema proširenju je stvarno e, složeno i ja želim biti konstruktivan. Cilj za sve nas je kako učiniti ovaj proces konkretnim i usmjerenim prema rezultatima. Ovo je jedna strana teme, no s druge strane, ako pogledamo nedavnu anketu Eurobarometra koja kaže da 67% Austrijanaca nije za proširenje. Isti broj je dakle 64% Njemaca i 63 Francuza, 63% Francuza. E sada, moramo promijeniti tu percepciju u tim društvima. Do Zagrebačkog samita ili čak ranije, kako možemo potaknuti političke elite u tim zemljama da donesu prave odluke. Moramo se sjetiti onoga što se dogodilo u listopadu prošle godine ne samo da se vraćamo stalno natrag, već da naučimo nešto uh, iz prethodnih um, događaja. I za nas uh, je lekcija da ne možemo više uh, slijediti politiku praznih obećanja. I ove zemlje moraju biti dio Europske unije. I ako mogu citirati jednog veleposlanika, svi znamo da je Evropska unija stroga, ali isto tako znamo da je poštena. 2019. je Evropska unija bila stroga prema zemljama Zapadnog Balkana, ali nije bila dovoljno pravedna. Dakle, 2020. moramo biti pravedniji. Dakle, moramo imati jednake geopolitičke uvjete. To je vrlo jasno rečeno u Zagrebu strane gospođe von der Leyen. No, ako, imate, ako želite imati geopolitičku komisiju, dakle, to znači da morate moći surađivati sa zemljama iz regije. I to je poruka, dakle, u koju se nadam. Ja vidim da imamo velike prilike u 2020. Ali istovremeno moram biti realan. Još je jako puno posla pred nama i to na obje strane. Vi morate nastaviti sa reformama, ispuniti ih, provesti ih. Morate te reforme moraju biti usmjerene na društvo, a mi kao institucije moramo e, ispuniti naša obećanja. A ako nešto kažemo, moramo to onda ispuniti, ako nešto obećamo. Hvala vam gospodine Kjučuk. Drago mi je da vidim tu gospodina Paula Rangela. On je izvjestitelj za Bosnu i Hercegovinu. Izvolite, imate tri minute. Hvala. Kao prvo se ispričavam i to prije našim gostima. Oteo me e, predsjednik mog kluba. Tako da sam tamo proveo posljednjih sat vremena i zato sam zakasnio. No, radili smo na pripremi nekih aspekata konferencije o budućnosti Europe. I mi se stvarno nadamo da ćemo moći uključiti e, u taj proces i sve zemlje e, Zapadnog Balkana. Tako da je to i ja mislim da je to dobro, zato što ako već razmišljamo o budućnosti Europe, ne možemo razmišljati o toj budućnosti bez Balkana. Bez Balkana ne možemo govoriti o budućnosti Europe. Zatim želim reći sljedeće. Vjerujem da posebno u slučaju Bosne i Hercegovine imamo golemu odgovornost kao Europska unija da pomognemo i surađujemo bez E, zadrške sa svim dionicima, sa svim političkim strankama, sa svim e, predstavnicima civilnog društva i da zajedno radimo na naporima kako bismo ispunili određene kriterije i standarde koji bi kao prvi korak koji bi kao prvi e, korak mogle imati status kandidata, davanje statusa kandidata Bosne i Hercegovine. Europski parlament bi se kao institucija morao za to boriti. Trebaju nam i naši prijatelji iz Bosne i Hercegovine da nam u tome pomognu. Postoje određene teme e, koje treba riješiti. Mm, ima jako puno toga gdje možemo napraviti napredak i ja mislim da je to ostvarivo. Ljudi iz Bosne, i svih društava, zaslužuju napore političara i europskih i bosanskih. Zaslužuju da im damo tu perspektivu e, do boljitka te konsolidiranih demokratskih institucija. Stoga sam ja e, optimističan i pozitivan. Ja mislim da to u tome možemo uspjeti. a te epizode Sjeverne e, Makedonije i Albanije su zapravo bile znak upozorenja svima da se probudimo i da kažemo moramo se moramo na balkanske zemlje gledati na pozitivan način i ja mislim da je to ono što ja želim postići, ali to želi i cijeli parlament. Hvala. Sada bih dao riječ e, gospođi Tanjoj Fajon. Ona je e, supredsjedateljica delegacije za odnose sa Srbijom. Hvala Tonino. Dobro večer svima. Danas ću govoriti slovenski, zato što mogu, s nama su naši prevoditelji. Već sam 11 godina zastupnica i ovo je prvi puta da vidim oboliko predsjednika parlamenta svih e, zemalja iz regije. To je stvarno veliki E, uspjeh i želim čestitati našem predsjedniku Sasoliju na ovom postignuću. 2020. može biti godina prekretnica. Možemo proširenje pretvoriti u priču, uspješnicu ponovno. To je nešto na čemu možemo raditi. Moramo raditi na uzajamnom povjerenju, na povjerenju u političare, a političari u zemljama Zapadnog Balkana drži svoja obećanja. I ovo bi mogla biti jako dobra godina ako stvari budu išle u pravome smjeru. Odluka o Makedoniji, to Sjevernoj e, Makedoniji i Albaniji je bila velika pogreška. Isto vrijedi i za Kosovo. Kosovo je bila prva zemlja koja je provela sve standarde za e, liberalizaciju viznog režima, a još čekaju. Sve su to političke pogreške a Europska unija je zbog toga izgubila jako na svojoj vjerodostojnosti. Vrijeme je da se poprave te pogreške e, prije izbora u Sjevernoj Makedoniji. Nakon toga ćemo imati e, izbore u Srbiji na kraju travnja, a kao voditelj e, delegacije, kao predsjednica delegacije, ja se stvarno nadam da svi smatraju da su uvjeti za pravedne i poštene izbore ispunjeni. E, ne želim da e, oporba ne sudjeluje u izborima. Ne želim da, e, ne želim da imamo parlamente koji ne funkcioniraju sa oporbom na ulici. Ja se nadam da će summit u Zagrebu značiti da će Europska unija poslati pozitivne poruke zemljama Zapadnog Balkana kako bismo napokon išli naprijed. Um, predstavnik iz Hrvatske je danas rekao da kada je Hrvatska mm, pregovarala da se taj težak posak, posao iskupio. Ali u proteklih nekoliko mjeseci smo vidjeli da to nije uvijek tako. Pregovarački proces ne funkcionira uvijek i mislim da je potreban jedan svježi zamah, jedna nova dinamika i ja se nadam da ćemo kroz e, suradnju, kroz iskreni dijalog mm, dovesti do e, malo više strpljenja, a onda i do malo više povjerenja, a onda i do obnove tog procesa. Mladi su nestrpljivi zato što e, nisu zadovoljni ovakvom situacijom, napuštaju svoje zemlje i zato mislim da je jako važno da vratimo europsku orijentaciju. I mi kao Europska unija moramo biti pouzdan i vjerodostojan partner i omogućiti ljudima da imaju svjetliju budućnost. To je naša zajednička odgovornost, tu smo svi u Europi, ovdje ćemo uvijek biti, želimo surađivati. Da, e, imamo kritika, ali to ne bi trebali gledati negativno. Hvala vam. Hvala Tanja na ovome što ste rekli. Čuli smo stalne izvjestitelje i predsjednike izaslanstava. Moramo sada se požuriti, jer za desetak minuta više nećemo imati prevođenje. Sada ću dati e, i riječ nekim e, zastupnicima. Molim vas da se ograničite na e, dvije minute. željena Zovko, izvolite. Hvala. Govorit ću engleski kako bi me se e, bolje razumjelo, budući da nemamo hrvatske govornike s obje strane. Hvala što ste organizirali ovaj koristan sastanak danas. Željela bih e, zahvaliti predsjedniku parlamenta Sjeverne Makedonije koji je rekao da smo sada u ključnom momentu i da je ova rezolucija o Albaniji i Sjevernoj Makedoniji došla u ključnom trenutku. Ja sam bila pregovarač za rezoluciju za o Albaniji i Sjevernoj Makedoniji i imali smo podršku više od 500 kolega u ovom domu. Nadam se da ćemo E, tijekom e, hrvatskog predsjedanja isto tako podcrtati i e, važnu ulogu Hrvatske kad e, dođe do otvorenja ovih pregovora. Situacija je vrlo osjetljiva u zemljama Zapadnog Balkana. Sada ću reći nešto o Bosni i Hercegovini. E, riječ iz parlamenta se tamo čuje, ali odluke se ne provode. E, vi u Sjevernoj Makedoniji činite stvari u Crnoj Gori, u Srbiji Kosovo. Mm, u Kosovu tamo se događaju stvari, no u Bosni i Hercegovini imali smo četiri rezolucije Europskog parlamenta koje su se ticale e, Bosne i Hercegovine. Sutra ćemo pregovarati o Brexitu. Imali smo isto tako ovaj sporazum velikog petka i brinemo se o građanima e, Irske i Sjeverne Irske. A što se događa sa hrvatskim građanima koji žive u Bosni i Hercegovini. Kada ćete provesti e, rezolucije Europskog parlamenta u e, Bosni i Hercegovini, posebno što se tiče implementacije odluke Ustavnog suda? Hvala. A sada e, Klemen Govš, e, time ćemo završiti naše e, javljanje za riječ naših zastupnika. Evo, sad nisam shvatio da li imamo prijevođenje ili ne. Da imate, evo. Hvala. Želio bih reći da dolazim iz zemlje koja snažno podržava proširenje na države Zapadnog Balkana ili jugoistočne Europe. Još jedna stvar. Ja također sam zainteresiran budući da sam e, predsjednik međuparlamentarne e, skupine za prijateljstvo s Bosnom i Hercegovinom. Želio bih reći da očekujem provođenje sudskih odluka, ne samo nacionalnih sudova, nego i europskih sudova. Zapadni Balkan je važna regija i to je izazov za Europsku uniju. Vrlo često ne razumijemo ili ne želimo razumjeti koji su to izazovi, no ja smatram da je naša prijednost sljedeća. Europska unija mora imati jasnu i usredotočenu politiku na individualne države, pojedinačne države. Te države su različitim etapama pripremnosti i moramo se njima prilagoditi kako bismo im pomogli u provedbi reformi. Moramo biti otvoreni što se tiče poduzimanja mjera. Neke od mjera se poduzimaju zbog nas, na primjer migracije. U slučaju migracija e, upravljanje migracijama daje koristi prije svega Europskoj uniji. Vi predstavljate mnoge države i u određenom vremenu mi vas želimo vidjeti sve u Europskoj uniji. Zbog toga moramo osmisliti mehanizam koji će vam omogućiti vama da e, postignete te strateške ciljeve. Hvala. A sada gospodin Falka George, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Želim dobrodošlicu e, predstavnicima država Zapadnog Balkana. Za mene Europska unija neće biti potpuna dok neke države ostanu izvan Europske unije. Mi u potpunosti podržavamo ovaj pristup proširenja za države Zapadnog Balkana, ali isto tako e, e, za Moldaviju. Imali smo 99. revoluciju Timošvari, imali smo kontakte sa konzulatom, e, jugoslavenskim konzulatom i nakon toga smo dobili E, slobodu. Želimo u tom smislu vam e, dati hrabrosti. Jako je važno da se svi e, podvrgavaju pravilima. A Jako je važno da naši čelnici u Europi smatraju da su vaši napori dobrodošli. Sada je vrijeme za gospodina Franca Bogovića. Izvolite. Hvala, Tonino. Želio bih e, pozdraviti predsjednike parlamentarnih skupština e, zemalja Zapadnog Balkana u našem e, Europskom parlamentu. Mi smo prijatelji vaših država. No, ponekad smo podržavali i negativne odluke mm, e, one iz listopada prošle godine. Jako je važno da e, imamo dobru suradnju. Europska unija to očekuje. Mislim da ćemo pronaći rješenje za ključne probleme. Jedan od njih, jedan od izazova je e, najbolje osmišljavanje tog procesa proširenja. Vaši napori su idu u dobrom smjeru, ali Mislim da će to trajati još neko vrijeme. Regionalna suradnja se mora prvo ustanoviti. Europska unija mora vam više pomoći u implementaciji potrebnih reformi, posebno na području infrastrukture, gospodarstva i poljoprivrede. Smatram da su nam potrebna praktična rješenja. Na temelju toga vaši građani će prepoznati svoj europski identitet na snažniji način. Ovaj proces reformi će vam omogućiti vašim zemljama da pristupite drugim instrumentima osim ovih instrumenata e, predpristupne pomoći. Na, kroz to ćete moći na lakši način postići vaše ciljeve u e, skladu sa zahtjevima zelenog plana. To također će riješiti i problem 80% mladih koji žele e, napustiti vaše zemlje. A sada na kraju gospodin Herman Teć, izvolite. Imamo li još prijevod? Ako ima, onda ću govoriti na španjolskom. Dobro večer svima. Ja sam vas također htio malo potaknuti zato što u listopadu smo svi doživjeli težak udarac. I ono što nas trenutačno najmanje interesira jest gledati unatrag. Moramo gledati unapred u regiji. Ja znam Balkane iz još teških razdoblja sa kraja 80-ih i drago mi je da vas vidim sve danas ovdje, da ste svi, e, da imate ovakav konstruktivan duh. Svi jako dobro znamo da si ne možemo dozvoliti da imamo crnu rupu na zapadnom Balkanu. Tam bi crna rupa bila smrtonosna za Europu. Što bi onuda ulazilo i izlazilo, tamo bi nas se svih ticalo. Ne smijemo okretati glavu, vrijeme prolazi, i stvarno treba djelovati. Postoje druge sile koje imaju svoje interese i koje ne žele da se zatvori ta crna rupa. U tom smislu smatram da treba podržati te zemlje, pogotovo sada u oči izbora. Moramo raditi e, na nadi e, u jedan demokratski čisti projekt koji će potaknuti napredak i koji će doći kroz pomoć i podršku Europske unije. I mi, Evropljani, se nadamo da će e, cijela ova priča sa Zapadnim Balkanom što prije završiti i ja se stvarno nadam da će ova godina ubrzati stvari, baš kao što je rekla i gospođa Fajon s kojom se u potpunosti slažem. Potrebna nam je nada. Thank you, dear colleagues. Hvala. Dragi kolege, zahvaljujem prvo predsjednicima parlamenta u e, ime predsjednika odbora AFET, gospodina McAllistera, koji danas nije mogao biti s nama, i cijele radne skupine AFETA za Zapadni Balkan. Želio bih vam zahvaliti na aktivnoj E, participaciji, sudjelovanju na otvorenoj raspravi. Mi imamo svi zajedničke ciljeve i željeli bismo da svi zajedno pronađemo načina e, da e, proširenje krene naprijed. Nekoliko riječi za nekoliko dana Europska unija će izgubiti po prvi puta jednu članicu. No, bez obzira na to što je Brexit bio, još uvijek je i bit će složen proces i težak proces. Mogu reći da je možda u ovom trenutku lakše izaći iz Europske unije nego ući u nju politika proširenja mora se ponovno vratiti u srce našeg zanimanja. Mi ovom raspravom smo tome željeli doprinijeti. Prije nego što zaključim ovaj sastanak, želim reći da ne smijemo gubiti vrijeme. E, u susred e, sastanku na vrhu u Zagrebu. Mi moramo zbilja e, ojačati pozitivni zajedni angažman kako bismo e, ponovno ujedinili Europu oko proširenja. Možemo imati stabilnu i prosperitetnu budućnost samo ako ojačamo temelje našeg odnosa i to na demokratskoj odgovornosti i pravilima vladavine prava. Hvala, dragi predsjednici parlamenta, na vašem e, sudjelovanju. Molim vas da se vratite vašim e, zemljama sa snažnim osjećajem podrške. U svakom slučaju možete e, biti uvjereni u podršku